pitanje upućeno komisiji za usmeni odgovor na temu gospodarska diplomacija EU-a u ime komisije gospodin potpredsjednika Tajnen prvima riječ. E, gospođo predsjedavajuća, puno hvala. Ovo je opet jedno od pitanja e, na kojima usko surađujem s kolegama u komisiji. Komisija i visoka predstavnica Mogherini kao i Europska investicijska banka trenutno razmatraju kako imati učinkovitiju gospodarsku diplomaciju. To znači koristiti e, sve što imamo na raspolaganju, sve vrste utjecaja kako bismo e, radili u korist naših gospodarskih interesa u inozemstvu e, to znači e, e, nova tržišta, suradnju, jednaka pravila za sve, e, podržavati internacionalizaciju europskih poduzeća, poboljšati koherentnost i učinkovitost vanjskog djelovanja Europske unije na gospodarskom području. Stoga je ekonomska diplomacija nešto što predvodi bitku za nova ulaganja u svijetu gdje većina budućeg gospodarskog rada e, će kako se očekuje se odvijati izvan Europske unije moramo koristiti sva sredstva na raspolaganju da e, da e, promičemo europsko gospodarstvo u globalnom kontekstu. Stoga trebamo koherentni pristup koji će dovesti do snažnih rezultata u trgovini industriji, inovaciji i u vanjskoj razvojnoj politici. E, gospodarska diplomacija Europske unije ima i financijsku dimenziju. Riječ je o pristupu financijama e, za e, poduzeća na čemu isto treba raditi. Komisija E, odnosno služba za vanjsko djelovanje i službe komisije aktivno rade na uklanjanju barijera i na e, poticajima e, kojima će se otvoriti globalna tržišta na regulatornoj konvergenciji i na jednakim pravilima sa svim ekonomskim partnerima. Također podržavamo i internacionalizaciju e, poduzeća iz Europske unije, e, što činimo e, sektorskim ugovorima i suradnjom na sektorskim politikama diljem svijeta, putem političkih demarša naših delegacija ili na političkoj razini kada imamo sastanke na vrhu sa državama partnerima kao i financiranjem inicijativa da se podrže međunarodni, e, međunarodna poduzeća i mala i srednja poduzeća e, E, isto tako podržavamo e, trgovinske komore iz Europske unije u inozemstvu e, i radimo na brojnim projektima. No možemo učiniti još i više kako bismo dalje poboljšali učinkovitost vanjskog djelovanja na gospodarskom području. Prvo moramo jasno sagledati koji su gospodarski interesi i strateški ciljevi Europske unije, a zatim moramo koristiti sve političke instrumente i alate koje imamo kako bismo osigurali sinergiju koordinacija i jedinstvo se moraju osigurati s parlamentom, državama članicama i industrijom jer ujedinjena Europska unija je snažnija i ima veći utjecaj. E, među, između e, e, službama je uspostavljena skupina koja će dati konkretne prijedloge. Ova skupina je već pomogla osnažiti našu internu koordinaciju. Jedan od sljedećih koraka će biti bolje usmjeravati delegacije Europske unije e, kako trebaju podržavati gospodarske interese Europske unije u inozemstvu. Također razmišljamo i o tome kako poboljšati koordinaciju među državama članicama i poduzećima kako bismo zajedno radili na ciljevima Europske unije. A to uključuje i konkretnu podršku za internacionalizaciju poduzeća poduzeća iz Europske unije gdje treba izbjeći dupliciranje. Mi ćemo raspravljati s državama članicama i predstavnicima industrije e, kako u Briselu tako i u drugim državama, ali i u trećim državama gdje provodimo e, gospodarsku diplomaciju. Stoga je ključna uloga europskih delegacija. Uloga Europskog parlamenta je također važna jer imate odnose s parlamentima većine država u svijetu i možete prenijeti važne poruke kada ih idete posjetiti. E, trebamo svi raditi na istim ciljevima i surađivati kako bismo branili ekonomske interese Europske unije u inozemstvo. Ja ću se sada zaustaviti i želio bih čuti e, što vi mislite e, kako možemo bolje raditi i što možemo više učiniti. Puno vam hvala. Danke Hvala lijepa. Prvi govornik u ime kluba EPP-a, gospodin potpredsjednik Antonio Tajani, minuta i 30. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ako Europska unija želi imati vodeću ulogu e, u gospodarstvu u svijetu ako želi biti konkurentna e, onda mora imati politiku s nekoliko ciljeva pomoći poduzeća u inozemstvo da se pozicioniraju e, na tržištima koja u nastajanju na primjer u Africi i drugdje također moraju pomoći poduzećima da budu budu više međunarodna, pogotovo mala i srednja poduzeća putem e, poslovnih foruma. E, to je najbolji način e, da se borimo protiv premještanja poduzeća. Također moramo imati ulaganja i turističke tijekove koji će pomoći gospodarskom rastu Europe. Komisija je razradila učinkovite mjere koje su pomogle proširiti aktivnosti naših poduzeća izvan granica Europske unije. No najbolji način da to postignemo je također da imamo specijalizirane deskove u službi za vanjsko djelovanje e, kako bi oni podržavali ona poduzeća, mala i srednja poduzeća iz Europske unije koja žele e, ići na međunarodno tržište. Moramo još više učiniti da bismo poticali gospodarski rast. Nadam se da će se vaše riječi ostvariti, a da će i ostali povjerenici preuzeti te obveze. Hvala. Govorit za SND. Gospođa Marija Grapini, e, dvije minute 30. Hvala gospodine predsjedavajući, povjereniče. Gospodarska diplomacija nije novi koncept. Ne govorimo prvi puta o toj temi. Sjećam se aktivnosti gospodina Tajanija kao potpredsjednika komisije. On je zapravo inicirao jedan vrlo zanimljiv e, program 2013. godine koji se odnosi na gospodarsku diplomaciju. Europska unija treba biti puno jača u tom području. Radi se zapravo o funkciji vanjske politike koja ima vrlo jasan cilj. Promicanje gospodarske dobrobiti europskih građana. Gospodarska diplomacija koristi instrumente vanjske politike da bi se podržali interesi e, gospodarstvenika iz Europske unije. Da bi se taj cilj ostvario, potrebno je e, potaknuti i promicati konkurentnost na globalnoj sceni i treba biti predvodnik na strateškim područjima. U razgovoru sa e, brojnim povjerenicima i sa gospodinom Junckerom rekao sam da trebamo internacionalizirati naš poslovni model te pružiti prije svega potporu malim i srednjim poduzećima kako bi proširili svoje aktivnosti u trećim zemljama. I vi ste to rekli gospodine povjereniče, ali niste objasnili kako, jer bez jasnog proračuna za potporu tim malih, malim i srednjim poduzećima na međunarodnoj sceni ništa se neće dogoditi. Moje pitanje je vrlo jasno, nadam se da ću dobiti i jednako jasan odgovor o kojim diplomatskim instrumentima razmišljate sada kada Eh, Europska unija pregovara s Kinom, Japanom, SAD-om i drugim važnim tržištima. Kao predsjednik eh, međuskupine za male i srednja poduzeća podupirem eh, male i srednja poduzeća. Ja sam bio ministar u svojoj zemlji zadužen za malo i srednje poduzetništvo. Dakle, koje diplomatske instrumente predviđate kako biste pomogli malim i srednjim poduzećima da proširene svoje poslovanje u trećim zemljama? Što učiniti da bi E, mala i srednja e, poduzeća bila jača i konkurentnija na svjetskoj sceni? Imate li globalni plan i strategiju kako biste e, promicali europske vrijednosti tako što potičete i promičete poštenu konkurenciju? To je nešto što bi moglo osnažiti europsku poziciju na svjetskoj sceni. Hvala lijepa za ECR, gospodin Štislav Krasnodepski, jedna minuta. Hvala gospodine predsjedavajući. Nema sumnje da bi Europska unija mogla učiniti više korištenjem e, sredstava i instrumenata gospodarske diplomacije. Mogli bismo privući na taj način više investicija u Europi. Ono što je važno je raz, je e, ova razina, nacionalna razina i regionalna razina, gospodin e, Katajnen je i o tome govorio, ali potrebne su nam nove metode i načini za e, provođenje gospodarske diplomacije. I pritom treba imati u vidu interese svih država članica i na taj način bi trebalo e, dodatno osnažiti već postojeće aktivnosti država članica, a ne ih zamijeniti. Kao što znate, stanje u pojedinim državama je je različito i jaz između zemalja u srcu Europe i na periferiji sve je veći. E, države izvan Europske unije e, trebalo bi se težiti smanjenju zapravo toga jaza. Hvala. Za Alde, gospođa Grasnodepski, na dvije minute. Hvala. Mislim da je ovo vrlo važna rasprava pravodobna je i naš klub to podupire. Sad o tome razgovaramo u trenutku kada su brojne države članice usmjerene prema sebi. Ovo je prilika da se okrenemo prema van, da ne vidimo samo prijetnje izvana, već i brojne prilike. Jedna od prednosti Europske unije i naša takozvana e, soft power, e, meka moć i e, isto tako trebamo je iskoristiti da bismo postali relevantni te kako bi ljudi bolje razumjeli zašto imamo trgovinsku i druge vrste politika, što to konkretno znači za male i srednja poduzeća i e, i kako bismo doprli do drugih. To treba biti dvosmjerna ulica. Naši diplomati i naši predstavnici bi trebali tražiti e, mogućnosti u trećim zemljama, ali isto tako e, bismo trebali težiti da se informacije i znanje e, da ono dolazi u Europsku uniju. Isto tako trebamo više djelovati zajednički, a ne da se međusobno natječemo na globalnoj sceni. Nedavno sam bio, bila u Bostonu kao potpredsjednica delegacije za SAD Europskog parlamenta. Tu postoje poslovni inkubatori e, koji uključuju različite relevantne e, partnere u SAD-u. A isto tako tu postoji e, njemački, nizozemski, švedski centar koji paralelno rade, ali bilo bi bolje da se, da objedine, da ujedinje snage i budu jači. I, i Isto se može reći i za Silikonsku dolinu puno je prilika da se izbjegne dupliciranje, kao što ste rekli gospodine povjereniče, ali isto tako da i se povežu točkice u svijetu koji se mijenja. Tehnologija, informatička tehnologija treba se pametno iskoristiti, a to treba inkorporirati u naše ciljeve, naše vanjske politike. Treba isto tako e, promicati ljudska prava, korporativnu društvenu odgovornost i isto tako naše napore treba usmjeriti i e, ići u istom smjeru svi zajedno na globalnoj sceni. Hvala lijepa. Helmut Scholz za e, Jedna minuta. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuće, gospodine povjereniče. Iz vaše izjave o europskoj gospodarskoj diplomaciji sam razabrao sljedeće. E, Pristup pristup, e, to je aktiviranje vaših odnosa i vaš utjecaj za e, otvaranje novih tržišta i generiranje novih investicija. E, to je cilj prema kojem bi trebali biti usmjereni svi relevantni politički sektori i europske institucije, uključujući Europsku investicijsku Svjetsku banku, no već je odavno dokazano da e, promicanje trgovine funkcionira samo između razvijenih i manje razvijenih zemalja. Vaš pristup ne da je obrise u tom smislu samo ciljnih tržišta, već ukazuje na jedan globalni središnji problem. E, više od 50% međunarodne trgovine se generira na e, globalnom jugu koji u velikoj mjeri bi se trebao uzimati u obzir. Ako Europska unija to ne učini, tada će gospodarska diplomacija eh, na jugu eh, eh, vidjeti svoj početak i kraj i u tom smislu molim vas još jednom potaknete, jer već jedna trećina svjetske trgovine se događa na jugu. Hvala. Sada gospodin Otmar Karas na minutu i 30. Gospođo predsjedavajuće, gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo, s jedne strane me veseli da ovo pitanje koje je postavio e, zastupnik Antonio Tajani je nešto o čemu danas otvoreno razgovaramo. Već 13. listopada 2015. godine eh, u skupini Inte SM End smo se bavili tim pitanjem i drago mi je da je Austrija preuzela vodeću ulogu putem organizacija za vanjsku trgovinu koje mi već imamo godinama i veliki dio naše izvozne ofenzive pripisujemo eh, upravo uspješnom djelovanju tih institucija. 80 do 90% gospodarskog rasta u sljedećih 10 do 15 godina će se e, dogoditi izvan Europske unije, a jedna trećina će se odnositi na Kinu koja u ovom trenutku samo e, trguje sa 30% e, europskih poduzeća, samo 25% E, unutar Europske unije e, odnosi se na ulaganja unutar Europske unije. sva druga ulaganja se odnose na područje izvan Europske unije. Želimo dalje razvijeti EFSI, uključiti naše susjedne zemlje. Govorimo o EFSI za Afriku. E, sve je to nešto što treba pratiti. To, to otvara vrata novim suradnjama, otvara nova tržišta moramo uključiti i Europsku službu za vanjsko djelovanje i vanjske poslove i spojiti sa gospodarskom diplomacijom. Hvala lijepo i sada na minutu 30 gospodin Francisco Assis. Hvala gospodine predsjedavajući. Tržišta su sve povezanija i gospodarska diplomacija mora biti e, vektor naše cjelo ukupne vanjske politike. Prvo, mi moramo dati doprinos internacionalizaciji naših našeg e, poduzetničkog tkiva. A isto tako trebamo e, osnažiti tržišta, naše djelovanje na tržišta izvan Europske unije. Mala i srednja poduzeća dobivaju potporu od svojih nacionalnih država, ali im je potrebna potpora i Europske unije jer im je teško osvajati nova vanjska tržišta. E, pregovaramo o trgovinskim sporazumima s brojnim zemljama i regijama izvan Europske unije. I samim time je izazov veći. Trebamo osmisliti vrlo konkretne financijske instrumente, instrumente potpore, logističke instrumente E, kako bismo osnažili poduzetničko tkivo Europe. I bez te potpore mali gospodarstvenici neće sami uspjeti na međunarodnoj sceni. Drugi važan aspekt odnosi se na privlačenje kvalitetnih stranih ulaganja u Europu. To je nešto što je jako važno što treba uzeti u obzir u ovom kontekstu. Hvala lijepa, gospodin Janiš Levandovski na minutu 30. Hvala, gospodine predsjedavajući. Slažem se s dijagnozom i s receptom koji su e, ponudili gospodin Katajnen i gospodin Tajani. Naravno, trebamo iskoristiti e, snagu europskih institucija da bismo promicali ekonomske interese Europske unije. Javio sam se za riječ kao predsjednik Europske delegacije za Iran imam vrlo zanimljiv, zanimljivu studiju slučaja. Radi se o velikoj zemlji s ogromnim gospodarskim potencijalom. Što se dogodilo od potpisivanja nuklearnog sporazuma? 144 dužnosnika e, različitih zemalja natječu se za taj novi teritorij. To pokazuje koliko je velika zadaća europskih institucija. Naravno, mi trebamo štititi naše interese, stvoriti prostor za investicije u toj zemlji. Trebamo nadići prepreke za mala i srednja poduzeća i naravno trebamo dijeliti informacije. To je ta dodana vrijednost Europske unije u odnosu na 144 službena posjeta različitih vlada. Bilo je tu naravno i puno više privatnih posjeta eh, kojima koja zapravo odražavaju e, natjecanje za osvajanje tog tržišta. Naravno, tražit ćemo i određene vrijednosti povezane e, e, sa zaštitom ljudskih prava. To je nešto što se ne poklapa uvijek s ekonomskim interesom. Hvala. Hvala lijepa. Energija i industrija su strateška gospodarska područja e, u vezi kojih se isplati poduzeti e, inicijativu gospodarske diplomacije, no srednji stalež Europske unije je nositelj rasta i nositelj nade i zahvaljujući mnogim trgovinskim sporazumima koje Europska komisija sklapa sa inozemnim tržištima, omogućuju se bolji okvirni uvjeti. To je poziv lijevoj strani parlamenta da podupre i TTIP, jer na taj način ćemo ishoditi bolje okvirne uvjete. Globalni vanjski kontakti, mnoge države članice svojim izvozom osiguravaju e, te poslove. Postoje e, komore za vanjsku trgovinu, no možemo učiniti više. Komisija bi trebala iskoristiti svoje vanjske kontakte i, i mreže e, na učinkovitiji način. Trebalo bi privući zainteresirana poduzeća i uključiti ih u e, misije i posjete tim zemljama. Za to je predviđen i proračun i mi to možemo organizirati. Europska unija ne koristi sve svoje mogućnosti. Trebala bi surađivati surađivati sa državama članicama i komorama za vanjsku trgovinu kako bi globalna trgovina se olakšala malim i srednjim poduzećima. Bilo bi prikladno da komisija e, intenzivira inicijative koje je pokrenuo povjere, bivši povjerenik Tajani. E, na, on je uvijek bio dobar ambasador e, vanjske trgovine i naših poduzeća u inozemstvu. Hvala. Sljedeći govornik, zastupnik Masimiljano Salina, na minutu 30. Gospodin Salini, hvala. Dobar večer, gospodine povjereniče. Dimenzija gospodarske diplomacije važna je za naš kontinent. Naš kontinent sačin napravljen je tako da treba zapravo ići naprijed i gospodarstvo je uvijek bio način da Europska unija promiče solidan i održiv gospodarski model koji se temelji na kreativnosti naših građana i trgovačkih društava. I naravno, potrebna nam je kreativnost, ali trebamo poštivati i pojedince. Potreban je socijalni model koji um, ispunjava očekivanja no kako bismo provodili ekonomsku diplomaciju, gospodarsku diplomaciju, moramo znati u čemu smo dobri, u čemu i trebamo se štititi. Dobri smo u proizvodnji, ali nemamo e, puno sirovina. Važna strategija u jačanju gospodarske diplomacije je povezivanje proizvodnje s onim zemljama koje proizvode sirovine te da paralelno radimo. Jedan od glavnih izazova na, je Mediteran i naša gospodarska diplomacija tu može odigrati značajnu ulogu. Moramo se štititi predlažući nove ideje. Potreb, potrebni su lideri gospodarske dip,

naravno postavlja se ovdje pitanje koji su to mehanizmi ali ima puno mehanizama koji već postoje i u državama članicama i treba ih iskoristiti kako bi mala i srednja poduzeća došla do punog izražaja kako bi europsko gospodarstvo zadržalo svoju ulogu broj jedan u svijetu. hvala Hvala lijepa. Posljednji govornik prije spontanog jadanja za riječ, gospodin Stanislav Polčak na minutu i 30. Hvala gospođo predsjedavajuće što ste mi dali riječ. Prvotno sam htio govoriti o nečem drugom, odnosno kada, htio sam započeti govor e, nečim drugim, ali kada sam čuo povjerenikov e, govor, odlučio sam početi s pitanjem koji su ciljevi europske gospodarske diplomacije, jer čini mi se da je povjerenik spomenuo samo parcijalno te ciljeve. Podržavam gospođu Grapini koja je pitala koji su to konkretni alati e, koje ćemo iskoristiti, koji su konkretni ciljevi gospodarske diplomacije. Mislim da je e, Europska unija snažan igrač na globalnom tržištu pa treba igrati snažniju ulogu u međunarod, na međunarodnoj sceni općenito mi nismo još snažno zastupljeni. To su međusobno povezane stvari. Gospodin Tajani je spomenuo tri cilja. Ja vjerujem da je u tom smislu važno da e, više podupremo naša poduzeća jer jedan, jedno od glavnih postignuća Europske unije su uspješna poduzeća koja uspješno posluju na međunarodnim tržištima. To bi trebao biti jedan od naših glavnih ciljeva. Jedan od glavnih razloga za postojanje gospodarske diplomacije Europske unije. Hvala lijepa. Imamo sada još četiri govornika u okviru postupka spontanog javljanja za riječ. Prvi je gospodin Marijas na jednu minutu. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Uzimajući u obzir tekuće političke e, konstelacije, E, Gospodarska diplomacija EU-a će biti prilagođena e, njemačkoj prevlasti i neće odražavati slobodnu volju e, europskih građana. Komisija na čudan način tumači gospodarsku diplomaciju EU-a, ne baš Často se sankcije protiv Rusije imali su velike posljedice, a onima koji su bili pogođeni tim sankcijama Europska unija nije osigurala naknadu štete. Postoje e, strašne, informacije koje su uključene u pregovore o TTIP-u, a procurile su. Ipak komisija i dalje radi što god želi. To je nešto poput e, ekonomskog NATO-a koji će

Uvaženi kolege, gospodarska diplomacija je od ključne važnosti u promicanju ekonomskih ciljeva Europske unije u inozemstvu. Ja i komisija i parlament vrlo često tvrde da da misle na mala i srednja poduzeća, ne samo velike korporacije. Isto tako tvrde to i u kontekstu TTIP-a, no koja je istina, samo 13% malih poduzeća e, izvoze izvan Europske unije. To je loš rezultat ove te potpore malim i srednjim poduzećima. Moramo intenzivirati našu podršku našim poduzećima, našim interesima. Moramo ohrabrivati e, naša mala i srednja poduzeća kako bi imali

E, gospodarske diplomatije EU-a, vi ste pokrenuli uopće tu inicijativu i taj pojam tijekom vašeg mandata u komisiji i mi pokušavamo se na to nadograditi i dalje razvijati sve na temelju najboljih iskustava. Želimo poboljšati učinkovitost naših gospodarskih aktivnosti. Postavljeno je dobro pitanje. Koji su ciljevi gospodarske diplomacije EU-a? Pokušat ću objasniti ono što radimo. Zapravo ću pojasniti naše ciljeve. Mi, na primjer, Održali smo dva vrlo zanimljiva ekonomska dijaloga na visokoj razini sa trećim zemljama. Prvi se odnosio na Kinu. To ćemo i dalje raditi. Redovno se sastajem sa pod predsjednikom Akajom i zajedno sa drugim e, povjerenicima također smo neprestano u kontaktu sa kineskim ministrima na tim događanjima. Ponekad vodimo i razgovore sa privatnim sektorom, tu i tamo pozivamo privatna poduzeća da sudjeluju u našem dijalogu kako bismo i njih saslušali, kako bismo saznali koja su njihova očekivanja od EU-a i od Kine i koji su njihovi prioriteti, što bismo mi trebali učiniti kako bismo poboljšali gospodarsko okruženje. Na tim sastancima, na primjer, u rujnu u Pekingu e, povjerenik Utinger je i e, povjerenica Bulc su sudjelovali u tom dijalogu i govorili su o suradnji u okviru G5. Povjerenica Bulc je također govorila o platformi za povezivosti. Govorili smo o potencijalnim kineskim ulaganjima u Europu. Rezultat tog dijaloga bio je da smo finalizirali E, tehnički dio vezano uz Silicon fond koji je zainteresiran za sve više više za ulaganje u Europu. To, to je samo nekoliko primjera, odnosno plodova koji e, su rezultate naše suradnje sa Kinom. Prije nekoliko tjedana smo imali sličan događaj u Istanbulu i u Ankari. E, Europska poslovna delegacija se susrela sa turskim izaslanstvom i čuli smo njihove ideje vezano uz poboljšanje suradnje i poslovnog okruženja na obje strane. Isto tako, održavamo redovne rasprave vezane uz regulatornu suradnju, također vezano uz makroekonomska pitanja. Povjerenik Moskovisi nam se priključuje. Govorimo također i o suradnji na području istraživanja i razvoja između Turske i Europske unije. To je samo nekoliko primjera naših trenutačnih aktivnosti i to vam jasno pokazuje koji su naši ciljevi. No kao što smo već čuli tijekom rasprave, jedno od prioritetnih područja su trgovinski sporazumi sa trećim zemljama. Moram spomenuti i razvojne politike i ulaganja, kombinaciju razvojnih politika, trgovine i ulaganja, jer mnoge od trećih zemalja kojima pomažemo i koje jesu meta pomoći Europske unije bi željele postati partnerima Europske unije, a ne samo korisnici razvojne pomoći. I tu je gospodarska diplomacija vrlo važna. I to je jedan od razloga zašto planiramo uspostaviti jedan oblik fonda koji će biti sličan nečemu što već imamo u obliku EFSI-a, koji bi podržavao europska ulaganja u trećim zemljama. To je samo jedna od zamisli kojima se bavimo. I posljednje što želim reći e, tiče se suradnje sa malim i srednjim poduzećima. Već sam spomenuo trgovinske sporazume, no moram dodati još neke elemente. Uloga mreža europskih poslovnih organizacija u trećim zemljama je vrlo velika upoznao sam se sa izvrsnim predstavnicima gospodarskih komora, na primjer u Kini. Oni su jako dobro informirani o svemu što se svakodnevno događa e, na području trgovine e, kada je u pitanju Kina. Isto se odnosi na Singapur i na SAD i na Tursku. Planiram posjetiti i regiju Zaljeva i Iran koji je također bio spomenut. No, ako parlament ima dobre ideje vezane uz poboljšanje naše pomoći malim i srednjim poduzećima, recite nam ih. Mi možemo pozvati male i srednje poduzeća na takozvane eh, na trgovinska putovanja E, no i oni mogu sudjelovati, na postoji li još nešto, budimo inovativni, razmislimo o tome što možemo činiti drugačije od onoga što smo činili do sada. Obzirom da imamo e, ovdje mnogo iskusnih zastupnika koji znaju mnogo o trgovinskim politikama i trgovinskoj promidžbi, sigurno ćete moći nešto smisliti. Ja sam vrlo otvoren vezano uz ovu temu i suradnju sa trećim zemljama, trgovinu i prodaju. Hvala vam lijepa. Hvala. Rasprava je ovime zaključena.